Alors, bonjour à tous. Dobar dan svima. Dobar dan, uvažene kolege i kolegice. Na samome početku jedna kratka informacija. Ovaj sastanak prenosit će se izravno na internetskim stranicama, dakle budite na oprezu, snimaju nas. Pazite što govorite. Samo jedna kratka napomena. Točka dnevnog reda broj šest. Dakle, sporazum sa e, Republikom Sešeli. E, o tome ćemo razgovarati prije nego što prijeđemo na točku dnevnog reda broj pet, koja se bavi općom komisijom za ribarstvo na sredozemlju. Dakle, to moramo riješiti prije, e, zato što ja moram biti na sastanku odbora INTA, tako da se trebamo pobrinuti da se to riješi prije. Osim toga, ako nema nikakvih e, napomena niti primjedbi s vaše strane, predlažem da usvojimo dnevni red u skladu sa time kako je inicijalno pripremljen. Nitko se ne javlja za riječ, nema primjedbi, dakle e, zaključujem da smo usvojili dnevni red. Prelazimo toga na sljedeću točku dnevnog e, reda. To je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 16. listopada 2014. godine. Ima li kakvih napomena ili izmjena i dopuna koje želite unijeti u dnevni red? Nema. Zaključujem dakle da je zapisnik sa sjednice održane 16. listopada 2014. godine odobren. Četvrta točka dnevnog reda, priopćenja predsjednika. Nakon odlaska naše kolegice Izabele Lovin, kojoj čestitam još jednom, budući da je postala ministricom u svojoj zemlji, želim dobrodošlicu kolegici koja je sada zastupnica, prije bila promatračica, naša nova švedska kolegica, gospođa Linea Engstrom iz Zelenih, koja je već na svojem mjestu i koja postaje novom članicom našeg odbora. Prvo predsjedničko mjesto vraća se klubu Zelenih pa me zanima ima li klub zastupnika zelenih kandidata ili kandidatkinju koji bi preuzeo mjesto potpredsjednika gospodine Ashton. Hvala vam predsjedniče. I pridružujem se čestitkama Izabeli i želim joj naj, sve najbolje u novoj karijeri kao ministrice. Isto tako hvala vam eh, na ljubaznim riječima koje su upućene našoj novoj kolegici. Ja bih imenovao gospođu Armstrong za a, mjesto potpredsjednice ovoga odbora. Imamo li nekih drugih kandidata za mjesto prvog potpredsjednika ovog odbora? Nema ih. Predlažem stoga da aklamacijom izaberemo našu kolegicu. Donc, je demande à Madame Engström de venir me rejoindre. Molim gospođu Engstrom da mi se pridruži ovdje i da ponese svoju karticu. Čeka vas mjesto s moje lijeve strane. Osim toga, odmah će proći vatreno krštenje, budući da ja moram otići na sastanak odbora INTA kako bih branio stajalište odbora za ribarstvo vezano uz sporazum sa Filipinima, E, kolegica će odmah dobiti zadaću predsjedati ovim odborom, zato što je eto, to njezin zadatak, budući da je zadatak prvog potpredsjednika ili potpredsjednice da predsjeda sastankom odbora. Još jednom, srdačna dobrodošlica kolegici Lineji a mislim da možemo odmah krenuti s ostatkom dnevnog reda. A ah sur I naravno, da ne zaboravim, računam na vas, od 18 sati organizira se koktel koji organiziraju Europeš i ja i nadam se da ćete biti na tom koktelu. Računam na sve vas da ćete doći, trebaju nam ljudi. Moramo biti simpatični. Obično jesmo. Dobro imat ćemo prilike degustirati plodove mora, koji, kao što znate, su plodovi puni bjelančevina, vitamina, nutrijenata i zanimljivih stvari. Dobro, kao što sam ranije rekao, najprije ćemo prijeći na točku dnevnog reda broj 6, koju ćemo obraditi prije e, točke 5. Radi se o sporazumu između Europske unije i Republike Sešela o pristupu ribarskih plovila koja plove pod zastavom Sešela vodama i morskim biološkim resursima Majotea, e, koji je pod pravnom nadležnosti Europske unije. Radi se o francuskom e, departmanu koji je dakle u nadležnosti Europske unije, radi se o europskom teritoriju. To izvješće je dodijeljeno EPP-u. Bili smo na predstavljanju tog izvješća od strane komisije i razmijenili smo e, mišljenja o tome 22. E, listopada. Danas ćemo vidjeti prijedlog i e, dali smo također jedan rok za podnošenje amandmana. Kao što znate, Ovaj sporazum je prvi takve vrste zato što je ovo prvi puta da Evropska unija ovlaštuje plovila koji dolaze iz treće zemlje da e, ribare u europskim vodama. Ovaj sporazum sklapa se zapravo u jednom vrlo specifičnom kontekstu. Od 1. srpnja 2014. godine radi se o novoj najudeljenoj regiji koja u sklopu Francuske čini sastavni dio Evropske unije. Osim toga, Osim toga, postojao je već takav e, sporazum između e, služba francuske vlade i europskih plovila i sešalskih plovila. E, parafiran je 3. travnja 2014. godine, dakle između Europske unije i Republike Sešela i taj sporazum zapravo omogućuje da osam plovela sa potegačama i dva opskrbna plovela sa Sešela ribare i provode svoju djelatnost u mahoretskim vodama u zoni od 24 do 100 nautičkih milja. Žao mi je, moram reći, da ta zona, da to područje nije e, veće, zato što mislim da su potrebe malih plovila velike i mislim da bi bilo dobro da e, se ta zona, da se to područje e, proširi aktivnosti, dakle ribarske aktivnosti koje će se provoditi u vodama Majotea i koje će obavljati ta sešalska plovila bit će u skladu sa pravilima e, koja se odnose na e, očuvanje morskih resursa i u skladu sa pravilima koje je uspostavila Međunarodna komisija za očuvanje tunja u Indijskom oceanu. Osim toga, sporazum također predviđa da se poštuju e, nova pravila zajedničke poljoprivredne politike u jednom transparentnijem okviru od onoga koji sada postoji. Dakle, uspostavljen je i odbor koji će pratiti e, provedbu ovog sporazuma. Sporazum e, sadrži tri važne odredbe. Prvo je e, klauzula o odustanju u slučaju da dođe do teških e, okolnosti kršenja ovoga sporazuma, zatim klauzula o suspenziji sporazuma koja predviđa da u slučaju da dođe do kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i tako dalje, dođe do suspenzije u skladu sa člankom 9. sporazuma isto tako postoji klauzula o reviziji koja će zapravo omogućiti E, da se procjeni efikasnost sporazuma tri godine nakon što on stupi na snagu. Što se tiče financijskih e, elemenata, naknada e, koje koju će plaćati sešalska plovila bit će identična onoj koju plaćaju europska plovila koja ribare u sešalskim vodama. To je 110 eura po ulovljenoj tonaži a druge godine, u drugoj godini će porasti na 115 eura, u trećoj godini na 120 eura, a u četvrtoj i petoj na 125. Tehnički gledano, te naknade koje će plaćati e, Republika Sešeli moraju zapravo služiti za razvoj lokalnog ribarstva u Majoteu, a prvenstveno za izgradnju infrastrukture. Stoga će vijeće koje je osnovano u ime Europske unije e, Francuskoj delegirati dužnost prikupljanja tih naknada. Također sam pisao premijeru Manuelu Valsu kako bih dobio pisani angažman s njegove strane kako će se zaista ta sredstva koja će se prikupiti na taj način dodijeliti Majoteu. Ako ne dobijem pisani odgovor toga oblika od njega e, suspendirat ću izvješće, odnosno e, donošenje izvješća, međutim ja očekujem da će mi on odgovoriti. Osim toga želim reći da u skladu sa člankom drugim stavkom trećim odluke vijeća od 10. ožujka 2014. godine u skladu sa člankom 19. E, međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. godine e, pripremit će se detaljno izvješće o plaćenim naknadama i o plovilima koja su ovlaštena za ribarenje u skladu s ovim sporazumom. Dragi kolege, pozorno ćemo pratiti da se zaista dobro upravlja tim naknadama zgradama. Zaključno, Nadam se da će ovaj sporazum doprinijeti kako majotskom gospodarstvu, tako i gospodarstvu Sešela, sa kojima imamo vrlo srdačne odnose, vrlo pozitivne odnose. Radi se o dobrom sporazumu i ja se zaista zalažem za njegovo odobravanje od strane parlamenta, naravno uz ovu određenu rezervu, a to je da dobijemo pozitivan, detaljan odgovor od francuske vlade koji sam zatražio u pisanom obliku. Toliko od mene, a sada dajem riječ izvjestitelju u sjeni ako želi i eventualno zastupnicima koji se žele javiti za riječ i komentirati ovaj sporazum Izvolite. Ko se želi javiti u vezi ovog pitanja? Gospođa Bilbao, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Dobar dan svima. Neću još jednom ponavljati objašnjenja koje je dao izvjestitelj a o tome smo gotovo sve čuli i na sastanku odbora kada smo objašnjavali sadržaj ovog sporazuma. Stoga u ime mog kluba zastupnika jedino mogu reći da se u potpunosti slažemo sa tekstom ovog sporazuma, nemamo nikakvu sumnju i nadamo se da će svi uvjeti biti ispunjeni i da će ugovor stupiti na snagu vrlo brzo. Hvala lijepa. Želi se još netko javiti za riječ? Gospodin Kablan, izvolite. Budući da je izvjestitelj e, napomenuo da su lokalne mjere adekvatne, ne znam zašto se Europska unija mora miješati u područja u kojima to nije potrebno. Ne želim sad zvučati ko e, rimski senator i stalno moram ponavljati zašto e, se stalno upličemo u stvari u koje se ne bismo trebali uplitati. Zato, gospodine Komlon, ja smo u Europi. Sviđalo se to vama ili ne? Znam da vam se to baš ne sviđa, ali mi smo u Europi. Majot je francuski departman i stoga je sastavni dio Europe. Eto, to je odgovor na vaše pitanje. Dajem riječ gospodinu Matu. Hvala vam. Samo da spomenem nešto o čemu smo jako puno puta razgovarali i nakon podnošenja amandmana, a to je mogućnost proširenja 25 milja i rasprava koja se stalno javlja. I tako da, eto, obavještavam vas da ćemo te e, prijedloge podnijeti kada za to dođe vrijeme. Ima li još kakvih napomena ili komentara? Nema. U tom slučaju dajem riječ gospodinu e, Debi Pereu koji će iznijeti stajalište komisije. Gospodine predsjedatelju, bili ste vrlo sveobuhvatni i informativni kada ste objašnjavali ovo izvješće. Mislim da je sada svima sve jasno, to je bilo veličanstveno. Evo jedno izjava komisije baš kako ja volim. Jasno, dosljedno i precizno. Dobro. Mislim da nema nikakvih problema. Mislim da se radi o sporazumu koji je nužan, koji je logičan i proizlazi iz činjenice da je Majot e, postao departman Republike Francuske. Svi se zapravo slažemo o načelu, o naknadama i slažemo se o načinu, s načinom na koji taj sporazum treba funkcionirati. 10.11. je rok, u komisiji će se glasovati ili 3. ili 4. prosinca, a mi ćemo u siječnju 2015. godine glasovati o ovome na plenarnom zasjedanju. Toliko o tome, dragi kolege. Ja ću sada dati riječ svojoj kolegici koja će preuzeti predsjedanje Linea, evo vatreno krštenje i prelazimo na engleski ako se ne varam, a ja odlazim na sastanak odbora INTA kako bih branio stajalište odbora za ribarstvo i pridružit ću vam se čim taj sastanak završi. Hvala vam lijepa. Evo, možete se i ovdje smjestiti, ovo je udobnija stolica. Evo, brzo ste se prilagodili. Dragi kolege, potrudit ću se da dobro iskoristim svoj prvi dan u odboru za redarstvo e, e, e, gospodin Kadek je loš policajac, ja ću biti dobar policajac. Sada idemo na e, točku 5. E, odredbe za ribolov u području sporazuma o GFCM-u. Ovaj zakonodavni izvještaj je išao pučanima nakon e, sastanka koordinar, koordinar Gabriele Mato je izvjestitelj. Komisija je dala taj prijedlog 23. rujna 2014. imali smo razmjenu mišljenja 16. listopada 2014. Danas ćemo imati prezentaciju nacrta izvještaja pa imat ćemo rok za amandmane. Gabriel Mato ima riječ. Izvolite. Hvala vam i čestitam vam na novom imenovanju. Već smo imali dvije razmjene mišljenja, dvije rasprave o ovoj temi, tako da ću biti kratak. Opća komisija za ribarstvo sredozemlja je usvojila čitav niz preporuka 2011., 2012. i 2013. Ja bih to nazvao, ja bih rekao da su to dva ili tri bloka različitih mjera. Prvo govorimo o održivom iskorištavanju crvenog koralja, zatim drugo su mjere za ublažavanje e, slučajnih ulova morskih ptica, morskih kornjača, medvjedica i kitova, te korištenje podvodenih vozila s upravljanjem na daljinu. Znamo da su preporuke opće komisije obvezujuće za e, strane potmisnice, To su, a, e, na primjer, Evropska unija i njezine članice i moraju se e, primjenjivati od dakle u svim zemljama Europske unije. Preporuke s jedne strane dakle moramo vidjeti na koji način su pripremljene, a s druge strane što moramo imati na umu. Dakle koje su mjere usvojene, a da su nacionalne prirode. Jer mislim da ovdje imamo jedan mali problem u vezi sa prijedlogom komisije. Već sam jako puno puta rekao. Smatram da prijedlog komisije ide mnogo dalje od preporuka opće komisije za ribarstvo sredozemlja. No, preporuke komisije idu mnogo dalje od samog zakonodavstva Europske unije kroz recimo direktivu o prirodnim staništima i ostalim e, zakonima Europske unije. Stoga je malo e, čudno da same preporuke opće komisije idu dalje od zakonodavstva Europske unije. Mislim da bismo trebali izbjeći nesporazume. Zato što to ne žele, naravno, ni zemlje članice Govorio sam recimo o podvodnim vozilima s upravljanjem na daljinu za namijenjene isključivo promatranju i istraživanju crvenog koralja. To nije u skladu sa preporukama opće komisije koja kaže, te preporuke definiraju, da ako, ako znanstveni izvještaji pokažu potrebu mogu se uvesti izuzeća do 2016. E, naša komisija sve to ignorira i zahtjeva da se e, upotreba takvih vozila prekine odmah. Zatim, što se tiče slučajnog uleva morskih ptica, komisija e, odlazi mnogo dalje od preporuka i traži od zapovjednika plovila da se nađu u situacijama koje su potpuno sulude. Dakle, morske ptice se mogu slučajno uhvatiti i te morske ptice mogu biti ozlijeđene i ako ih se ostavi na moru, eh, to bi značilo da će zasigurno poginuti. Tako da malo predaleko se ide. U preporukama se vrlo često koristi jedan pojam koji se meni jako sviđa, a to je u mjeri u kojoj je moguće. To znači da to nije obavezno. Jer vrlo često situacija nije crno-bijela, već ima jako puno prostora između crnog i bijelog. i komisija je otišla mnogo dalje od onoga što uh, se od nje očekivalo. Stoga ono što sam ja napravio u ovom izvještaju jest dakle izjavio sam u kojim se točkama slažem sa komisijom u kojima ne i naravno u potpunosti sam otvoren za raspravu i spreman sam unaprijediti ovaj uh, izvještaj. Neću sada ići, neću prolaziti kroz sve amandmane jer ono što sam ja htio učiniti jest Dakle, želim da se ispune preporuke i ne znam zašto danas, nakon tri godine, tek sada komisija uzima u obzir te preporuke, ali ne samo to, već ide mnogo dalje od toga. Osim toga, zemlje članice su već e, ispunile svoje obaveze i preuzele u svoje nacionalno zakonodavstvo mnoge od preporuka Opće komisije za ribarstvo sredozemlja. A danas komisija želi dakle e, zaboraviti cijeli taj proces i prisiliti zemlje članice na jedan mnogo složeniji proces i dakle zapravo da moraju ponovno proći kroz sve ovo. E, to sam napomenuo u jednom dijelu amandmana. E, drugi amandmani se odnose na to da je možda potrebno malo više precizirati ono što predlaže naša komisija. E, htio bih čuti mišljenje ostalih članova i imajte na umu da je moj izvještaj u potpunosti otvoren za raspravu, za sve vaše prijedloge i veselim se zajedničkom radu. Mato. Eh, Hvala gospodine Mato. Da, sada dajem riječ eh, izvjestitelju u sjeni. Tko želi eh, intervenirati, nešto reći? Izvolite. Aguilera Garcia, Bilbao, Ruža Tomašić, Serna Đoto. Tko još? Toma? Još netko? Gospodin Hazeka. Nekoga smo izostavili izgleda. Gospođa Bilbao ima riječ. Hvala vam. Potpredsjednice i čestitam na imenovanju. Želim vam dobrodošlicu u naš odbor. Neću ponavljati argumente koje je već iznio izvjestitelj, gospodin Mato. No, ja vam želim izložiti stav našeg kluba. Smatramo da bi ovaj prijedlog trebao obuhvatiti preporuke onako kako su definirane. Ako se u nekom slučaju definira mjera koja ide dalje od preporuka, smatram da bi to trebalo biti učinjeno samo ako se želi želi održati dosljednost sa novom ribarskom politikom koju smo nedavno usvojili. Postavila bih jedno pitanje komisiji, a to je jedna od komplikacija koju je gospodin Mato upravo spomenuo što će se dogoditi i kako komisija misli upravljati i koje rješenje misli komisija predložiti s obzirom na to da su određene zemlje članice usvojile preporuke pripremile to jest usvojile svoje zakonodavne akte i pripremile planove upravljanja kojima žele kontrolirati provedbu tih mjera, a eh, tim mjerama se naravno želi osigurati eh, održivo iskorištavanje određenih vrsta koje se spominju u prijedlogu. Eto, imam samo to pitanje za komisiju, zašto su odlučili ići dalje od preporuka opće komisije i na koji način eh, planiraju sada upravljati situaciju u kojoj će se naći zemlje članice koje su već usvojile dakle, i preporuke i pripremile svoje planove upravljanja. Hvala vam. A sada gospođa Aguilera Garcia. Ja se također pridružujem na čestitkama i želim vam sve najbolje u radu ovom odboru. U principu ja se slažem sa izvjestiteljem slažem se sa njegovim mišljenjem o preporukama opće komisije za ribarstvo sredozemlja no smatram da ne bismo trebali otići eh, ići dalje od tih preporuka istina je da u izvještaju kojeg je pripremio gospodin mato Dakle, rekli smo da postoje države članice koje su već uspostavile svoje planove za upravljanje te pokrenule e, mjere kojima će ostvariti cilj ove e, uredbe, a to je dakle održivo iskorištavanje crvenog koralja. Vidjela sam da u amandmanima se ne ostavlja prostora, zapravo da se ne ostavlja prostora da se ova uredba e, promijeni. Stoga smatram da se otišlo mnogo dalje. Ne samo u preporukama, nego i nije se ostavilo dovoljno prostora da se uredba mijenja. I to je jasno iz nekih amandmana. Zato što on je definirao kao jasni kriterij da oni koji već imaju pokrenute planove upravljanja koji već imaju usvojene zakonodavne akte, takve države ne bi trebale biti uključene onda u nove propise. I tu je i amandman o zemljama koje još uvijek nisu počele koristiti e, dakle ova podvodna vozila. Mislim da s takvim amandmanom se ograničava i cilj preporuka opće komisije za ribarstvo sredozemlja. Sada ćemo dakle, u fazi podnošenja amandmana više razgovarati, raditi na tome i iako se u principu slažem, u načelu se slažem s onime što je rekao izvjestitelj, i slažem se s time da ne moramo, da nije potrebno ići dalje ako želimo ispunjavati ciljeve. Ali smatram da i definiranje određenih kriterija da će to značiti i manje mogućnosti za one države koje još nisu pokrenule svoje planove. Tako da mislim da tu ima malo kontradikcija. no eto, radit ćemo na amandmanima, razgovarat ćemo s izvjestiteljem i vidjet ćemo e, dokle ćemo doći. Thank you. E, Mrs. Tomasić? Hvala sada, gospođo Tomašić. Hvala se izvjestitelju na nacrtu izvješća primijetila sam da je prijedlog komisije blago prepravljen na bolje u svim dijelovima osim kod mjera za ribolov malih pelagičnih stokova u jadranskom moru kao eurozastupnica iz hrvatske mjere koje direktno utječu na moju državu su mi naravno najvažnije. moram reći da podržavam sve razumne mjere koje bi doprinijele očuvanju malih pelagičnih stokova ali ovdje sam naišla na vrlo drastične mjere. mene osobno zanima socijalno gospodarska analiza preporučenih mjera u hrvatskom ribarstvu direktan utjecaj ovih mjera osjetit će thirteen od ukupnog ribarstva one thousand and twenty plovila koja koriste ovaj alat. ograničiti ove ribare da pokušaju živjeti od one hundred eighty dana godišnje drastična mjera koja je gospodarski i socijalno neosjetljiva zapravo i neodrživa jer će tu biti puno ilegalnog izlova a manje će se moći kontrolirati i stanje ribljeg fonda smatram da su mjere zabrane ribarenja pravi i jedini način da se oporave riblji stokovi no nikako ne mogu podržati selektivna ukidanja ribolovnih alata. takve mjere siju selektivnu pravdu na putu do zajedničkog cilja. zato se nadam da ćete imajući ovo na umu podržati moje amandmane kod preporučenih mjera za ribolov pelagičnih stokova u jadranskom moru. hvala lijepa. Yes, thank uh, Hvala, gospođo Toma. Oui, merci, madame la Hvala gospođo predsjedateljice. Dozvolite da vam i ja čestitam na novo preuzetoj funkciji. Također zahvaljujem izvjestitelju. Kao i mnogi drugi i ja mogu samo konstatirati da se radi o sveobuhvatnoj primjeni nečega što bi trebalo biti zapravo primjena preporuke, a kad se malo zadubimo u prijedlog zapravo vidimo E, da je određena formulacija koja je postojala u ranijem prijedlogu nestala i da nije zamijenjena odgovarajućom formulacijom iz, iz preporuka. Pa se stoga slažem sa stajalištem koji je iznio izvjestitelj. Ide se dalje od inicijalnih preporuka. Druga stvar koju želim istaknuti je također argument koji smatram važan. Mi na sredozemlju suočavamo se sa velikim poteškoćama usklađivanja među zemljama a ovdje imamo priliku postići određenu usklađenost propisa. Mislim da bi bila velika šteta da ne iskoristimo tu priliku i da ne uskladimo situaciju tako što ćemo izgladiti manje teškoće koje postoje. Mislim da bi zaista bilo šteta da ne iskoristimo ovu priliku da dođemo do usklađenog propisa za sve na sredozemlju. te da u konačnici budemo u stanju provoditi identične propise. Dakle, slažem se s onime što je rekao izvjestitelj, a tiče se profesionalnog ribolova i definicije profesionalnog ribolova. ne preuzima se definicija FEAMPA koja je zapravo podržana unutar Europskog parlamenta Mislim da zbog razloga usklađenosti i čitkosti trebamo zadržati tu definiciju, nema smisla da od toga odstupamo i nema smisla da u svakom novom tekstu imamo e, sasvim različite definicije, predlažem da zadržimo postojeću. Thank you. Gospodin ima riječ. Hvala vam predsjednice i čestitam na ovom e, novom zadatku. Mi naravno smatramo da je i ovaj odbor vrlo bitan i za gospodarstvo i za zaštitu okolišta i za sve one koji rade u ovom ovako bitnom sektoru. I ja moram reći da se slažem sa izvjestiteljem gospodinom Matom, zato što se vrlo dobro fokusira na razlike između komisije i GFC-ma. Htio bih izložiti dvije primjedbe. Prva je tehnička. U talijanskoj verziji u članku 16 se ne spominje stavak 1, a to je prisutno na E, u engleskoj verziji, tako da molim da se to unese u uh, talijansku verziju. Što se tiče Jadranskog mora i pelagijskih vrsta, uh, inčuna i sardina, dakle, tu je problem uh, s tim ribolovom tih vrsta i to je vrlo teško shvatiti. Mislim da bi komisija trebala možda bolje objasniti ili intervenirati na jedan drugačiji način. Zato što u Jadranskom moru je vrlo teško misliti da se može intervenirati na samo 50%. Eto, samo inzistiram da se to pojasni, zato što je to vrlo bitno za e, Jadransko more. i da se posebna pozornost posveti Jadranskom moru, dakle u sklopu e, cijelog sredozemnog područja. I e, dakle još jednom molim da se dakle ta tehnička primjedba uvrsti u talijansku verziju. E, ja ću podnijeti specifične amandmane zato što je za nas vrlo bitno vrlo bitna tema Jadranskog mora smatramo da u samo jednom dakle, ulovu se ne, nije moguće postići 50%. Thank you. E, hvala lijepa. Posljednji govornik na popisu je gospođa Hazekamp. Hvala lijepa. I ja bih htjela vam čestitati na izboru. Želim vam puno uspjeha i mnogo mudrosti u vršenju vaše dužnosti. E, e, naša stranka dijeli brige Europske komisije. Tu se radi o obalama i e, moru, o sredozemlju E, tu imamo ogromne probleme ne samo sa dozvoljenim ribolovom već i sa nezakonitim ribolovom koji uništava mnoge riblje vrste. Kod nekih vrsta ne znamo e, ni kako stvari stoje, koliko su još bogati resursi. I iz toga bih željela znati da li komisija vidi mogućnosti da E, popunimo ove rupe u e, podacima. Također bih htjela znati da li e, vidite probleme kod provedbe, to jest možete li ih riješiti probleme kod protuzakonitog ribolova, ilegalnog ribolova, koja poboljšanja tu vidite? Ne samo da imamo manje riba, nego imamo i slučajne ulove, na primjer kornjače, e, medvjedice i druge e, morske životinje koje su ugrožene. E, naravno da ovdje mislim i na crveni koralj, to ne smijemo zaboraviti. ovi, naravno da komisija ide u dobrom smjeru, ali moglo bi to biti i bolje. Hvala lijepa. Ima li još netkoga ko želi uzeti e, riječ? Dajem e, gospodin Fabricio Donatella ima riječ. Uh, Hvala lijepa e, i čestitam. Ja ću biti kratak i precizan u E, to su sve važna pitanja. Ono što nastojimo napraviti ovdje jeste da dademo jasne mjere za ribare i e, jasne mjere za uprave e, koje te mjere provode. Cilj ovog rada nije da se vratimo na političku raspravu, već da osiguramo da sve ono što je dogovoreno bude i provedeno što je dogovoreno u GFCM-u. Komisa je sada spremna da uđe u dodatne rasprave sa parlamentom i sa vijećem, naravno. To bi nas trebalo dovesti do nečeg što će biti što je jasnije mođe, kako za gospodarske subjekte, tako i za uprave. Što se tiče ovih pitanja, E, čuli smo iz e, odgovornika da komisija e, ide iznad onoga što je usvojeno u sporazumu o GFCM-u. Ali kad nastojimo prenijeti preporuke, to nije samo copy-paste stvar na međunarodnoj razini. Morate biti malo točniji i malo specifičniji i iz toga jer su to opće preporuke a oni e, i e, propisi a oni koji trebaju slijediti e, propise moraju znati točno što treba napraviti koji puta je tekst različit od onoga što smo dogovorili a namjera nije da bude da se bude stroži u provedbi već da se dade i više pozadine i bolje razumijevanje o čemu se radi. Također smo čuli činjenicu da imamo dva velika problema s prijedlogom. Prvi se tiče situacije u vezi sa državama članicama koje su već počele primjenjivati preporuke prije no što je prijedlog usvojen. E, znamo da je to problem E, e, za vrijeme pripremne e, faze smo obavješteni da su neke države članice već usvojile mjere koje su u skladu sa preporuka GFCM-a. Moramo naći podesnu soluciju kako ne bismo stvorili nesigurnosti, naročito za one države članice koje su već išle iznad onoga što je predloženo one su imale, imaju strože mjere i planove upravljanja. Moramo to pogledati i spremni smo na kompromis, ali moramo osigurati da sve e, zemlje koje moraju e, primijeniti mjere e, to rade na jednak način. Moramo naći prihvatljiva rješenja ne u skladu s onima koji su već išli iznad tih mjera. Moramo poticati najbolje prakse e, kako bi oni, svi oni koji djeluju na sredozemlju e, imaju e, iste mjere i mjerila. Ne želimo stvarati probleme ni dodatne nesigurnosti. Druga stvar se tiče E, primjene e, mjera za crveni koraj. Već smo čuli da će komisija predložiti nešto što ide iznad preporuka. E, mi gledamo na to drugačije. Smatramo da na, naročito za rovove moramo biti u skladu s preporukama. To je možda trebamo daljnje tehničke rasprave. Što se tiče e, Jadranskog mora, e, ja bih e, ponovio da su to mjere koje su usvojene 2013. koje su modificirane 2014. na osnovi velikog rizika E, koji postoji za resurse riba u Jadranu. Mi znamo da u usporedbi sa 2013. biomasa u Jadranu je pala za 14%, 40%. E, mjere koje ove, ovdje pradležemo su usvojene sa punim saznanjem te situacije u uskoj konzultaciji sa sektorom i vlastima to nisu lake mjere, nikak, ni pošto, ali po prvi puta smo uspjeli u kontekstu GFCM-a imati plan upravljanja za vrste koje dijele razne države članice i ne članice. To treba dobro prijeneti u zakonodavstvu e, država članica moramo to u potpunosti primijeniti u Europskoj uniji. I postoje posljedice u, u kontekstu EMFF-a. Mi, mi znamo kako stoji sa zalihama malih pelagijskih riba u Jadranu, ali moramo osigurati da u budućnosti GFCM poduzima E, iste mjere u drugim područjima e, sredozemlja gdje je situacija još gora nego na Jadranu. Taj signal trebamo poslati. I na kraju pitanje koje e, ovdje spomenuto nezakoniti ribolov. Što se tiče ribljih fondova, znamo kakva je situacija, ona nije dobra na e, sredozemlju. E, mi na tome radu, kao i e, naši znanstvenici. Što se tiče nezakonitog ribolova, time se komisija naročito bavi, naročito na području GFCM-a. Dati ćemo i dodatne informacije o akcijama koje ćemo poduzeti. Da, hvala lijepa. Nadam se da osjećate da ste dobili odgovore na vaša pitanja. E, gospodin Mato će sada dati zaključak. Hvala vam. Samo ću kratko odgovoriti svima. Slažem se sa gospođom Bilbao. E, vidjet ćemo kako ćemo to riješiti. Možda ćemo morati i proširati dakle da se e, odredbe ne odnose samo na one zemlje koje već imaju razvijene planove za e, upravljanje. Gospođa Aguilera, dobro, to ćemo još pojasniti i razgovarat ćemo, no smatram da nema proturječnosti. Jer prijedlog uredbe e, nije da ne ostavlja prostora, upravo suprotno. Ne ograničavaju se preporuke. Preporuke su tu, komisija ih je usvojila no i otišla korak dalje no mi, mi onda kažemo dobro ali postoje zemlje članice koje su već e, usvojile svoje zakonske propise dakle te preporuke postoje od 2011. tako da već je prošlo vremena i zemlje članice su imale vremena usvojiti te mjere i smatramo da na njih ne treba usvajati e, ovaj primjenjivati ovaj opći režim i jednostavno zanemariti što su neke države već učinile tako da smatram da ta uredba ne ograničava mogućnosti, upravo suprotno. No dobro, o tome ćemo još razgovarati. E, ja smatram da proturječnosti nema, ali dobro. Čak i kad govorimo o plovilima kojima se upravlja na daljinu, i tu je preporuka vrlo jasna prema preporuci se takva vozila više neće smjeti koristiti od 2015. osim ako e, znanstvena istraživanja ne pokažu da su potrebna. A preporuka kaže osim ako da se smiju nastaviti koristiti ako su potrebne za potrebe na primjer znanstvenih istraživanja. E, što se tiče e, Jadranskog mora, e, to je spomenuo gospodin uh, Srđaloto, vidjet ćemo koje su formule moguće. Gospođo Tomas, da, imate pravo. Kad govorimo o tome koja je definicija dakle ribara, je li dakle ovlašten profesionalni ribar ili dakle koji pojam iskoristiti, mislim da je to članak 3 no, članak 3 ne govori o profesionalnim ribarima, govori samo o ribarima, fishermen. Možda bismo mogli koristiti samo taj pojam. Ja sam spreman takvu ideju prihvatiti, zato što znam koliko problema stvaraju definicije. Tako da mislim da ćemo moći doći do dogovora bez problema, a mogli bismo i koristiti e, istu terminologiju koja se koristi dakle, u fondu. Dakle, ne koristiti riječ profesionalni, ili možda niti ne varijantu koju sam ja koristio, već pronaći neku drugu formulu i na taj na, način riješiti ovaj problem. Gospođa Harekam, mislim da vam je komisija odgovorila na pitanje mislim da što god radimo u ovom odboru mora ići u smjeru borbe protiv protiv iskorištavanja crvenog koralja. Dakle, iskorištavanje tog koralja mora biti održivo. I ponavljam još jednom, komisija je otišla od korak dalje e, od preporuka, no u nekim područjima komisija nije otišla onoliko daleko koliko smo mi htjeli ono što ja želim postići jest dakle ispuniti preporuke opće komisije za ribarstvo sredozemlja. I drago mi je da je komisija danas izjavila nešto što ne stoji u e, prijedlogu, zato što ovdje ne vodimo političku raspravu i, i preporuke moraju biti za sve. No, reći da prijedlog komisije ne ide dalje i da nije jednostavno copy-pastan, nije baš istina. Mislim da ponekad nije samo slučaj copy-paste, ponekad samo kopiraju, a onda ne uvrste to ili samo uvrste, ali ne kopiraju. No, ponavljam, sve je ovo krenulo još 2011. Izmjene su bile 2012. 2013. I komisija tada nije odradila svoj posao, dok države članice jesu. I smatram da se zbog toga te države koje su odradile svoj posao ne smiju kažnjavati. Jer prijedlog uredbe kakav je sad pred nama definitivno penalizira zemlje članice. Zato što stav koji se pokazuje ja, komisija, smatram da vi morate učiniti to i to. Ne. Ja se slažem da moramo se dogovoriti oko zaključnog rezultata, ali smatram i da moramo uzeti u obzir posao koji su neki do sada već odradili. I smatram da naravno ne smijemo nikoga kažnjavati. Kad smo govorili o propisima koji se odnose na podvodna vozila, ja sam, ja sam jasno rekao da ne, to nije u redu. Jer e, preporuka opće komisije stavlja zarez i nakon tog zareza ide u slučaju da postoje znanstvena istraživanja koja pokazuju da su takva vozila potrebna, dok Europska komisija zabranjuje upotrebu takvih vozila nakon 2014. I to je nešto što komisija nije uzela u obzir. Razgovarat ćemo o tome sa komisijom, razgovarat ćemo o tome unutar ovog odbora. Smatram da svi želimo da propisi budu vrlo jasni i da svi znaju kakvih se pravila moraju pridržavati. Želimo imati pravnu sigurnost I ono što ćemo pokušati jest naravno pročistiti svaki članak, e, svaki amandman, proći kroz svaku riječ kako bismo došli do dogovora. I još jednom ponavljam, u potpunosti sam otvoren za suradnju sa kolegama iz odbora, ali i kolegama iz komisije, naravno. Ja se nadam da sam svima odgovorio, ako nisam, slobodno mi se javite. Mato. E, Hvala gospodine Mato imamo neke rokove, e, e, rokove za amandmane, to je 10. E, studenog 2014. Odbor za glasanje će biti od 3. 3. ili 4. prosinca 2014. A glasanje u, na plenarnoj sjednici će biti u siječnju 2015. Sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Gospodin Ferreira nije mogao doći, pa će njegovu ulogu preuzeti gospodin Vjega. Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni sporazumom o partnerstvu o ribarstvu između EU-a i Demokratske republike Svetog Tome i Principea. Taj je izvještaj dao GUE-u e i NGL-u nakon sastanka koordinatora. Gospodin Hao Ferreira je imenovan izvjestiteljem. Komisija je dala prijedlog, imali smo e, razmjenu mišljenja 23. E, rujna ove godine. Imamo nacrti amandmana. Gospodin Jegos ima sada riječ kao zamjenik izvjestitelja. E, este acordo não, não é e novo. Hvala lijepa. Ne radi se o novom sporazumu. Prvi sporazum sa uh, Svetim Tomom i principom potpisan je 2004. godine, u međuvremenu je potpisano osam protokola i ti protokoli zapravo pokazuju da je odnos između Europske unije i ove demokratske republike dodatno osnažen. Ovaj e, protokol koji će uskoro stupiti na snagu također će omogućiti plovilima Europske unije da uz određenu godišnju naknadu 710 tisuća eura prve tri godine, a kasnije 675 tisuća eura za četvrtu godinu, e, ribare u vodama Svetog Tome i Principea. Te naknade trebaju platiti vlasnici brodova. E, prve dvije godine došlo je do povećanja od 55 eura sa 35 eura, a nakon toga 60 eura za treću godinu, to 70 eura za četvrtu godinu. Na zajedničkom sastanku 18. E, do 20 20. za 2014. godine obje strane su se složile da se slažu sa sporazumom i zbog toga preporučujemo da Europski parlament prihvati eh, ovaj sporazum, potpisivanje sporazuma s određenim napomenama. Mislimo da je ovo vrlo važan protokol, posebice za sektorsku Eh, sektorsku suradnju eh, i vezano uz ribarstvo na Svetom tome i Principeu. Kao što sam već eh, ranije rekao, Tražimo da u sklopu ovoga protokola poboljšamo također i kvantitetu i pouzdanost informacija vezano uz riblje stokove. Smatramo također da treba osigurati podršku za informacije promatračima, te isto tako da treba ojačati kontrolni sustav Svetog tome i Principea. U okviru toga želim skrenuti pozornost na činjenicu da smo vrlo često imali situaciju gdje je mnogobrojna plovila zapravo obavljaju ribarstvene aktivnosti, a da zemlja o tome ne zna ništa. Među ostalim, e, zbog toga je važno izgraditi infrastrukturu kako bi bi proizvodno odgovarajući način mogao napuštati zemlju, a isto tako da i naša strana bude u potpunosti informirana o provedbi svake faze ovog protokola. Također, predlažemo da se godišnje podnosi izvješće Europskom parlamentu vezano e, uz e, stavke u članku trećem protokola, a koje se tiču e, izjava o ulovu, odnosno prijave ulova. Hvala lijepa gospodine Vjera. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni ili zastupnicima koji bi se željeli javiti za riječ. Izvolite, Lope. Lupe. Gospodin Finč, Gospodin Kun. Sarao Santos. Na popisu ste u redu. Tko se još javlja za riječ? Gospođa Lope Fontaine. Hvala vam predsjednice i čestitam na imenovanju. Ja ovdje govorim u ime kolega, gospodina Miljana. On je izvjestitelj u Sijeni, no sada je na sastanku odbora za međunarodnu trgovinu kao naš predsjednik. Slažem se sa stavom izvjestitelja i slažem se da bi trebalo usvojiti ovaj protokol. To je vrlo važan za flote Francuske, Španjolske i Portugala. 28 brodova za lov tuna imaju koriste od ovog, mm, ovog sporazuma te brojni brodovi koji love na parangale. Iako je broj pao sa 40 na 34, ovo je, e, broj plovila je pao, svejedno smatram da ovaj sporazum donosi koristi i jednoj i drugoj strani. I slažem se što je rekao i izvjestitelj, no bih, htjela bih i e, pojasniti da nedostaci se ne odnose na neispunjavanje europske flote o e, izvještavanju o ulovu, već zbog nedostataka administracije svetog tome i principa i zbog toga što se te informacije ne registriraju i ne objavljuju kako treba. Na posljednjem sastanku e, mješanog odbora u kolovozu veliki postotak sredstava koji je predviđen za sektorsku podršku te za uspostavu kontrolnog sustava i e, sustava praćenja e, ribolovnih aktivnosti od strane ribolovnih e, uprava u toj zemlji. Naravno da to ne znači da plovila pod čijom zastavom brodovi plove ne smiju obavljati, ne trebaju obavljati svoje aktivnosti kontrole. sa, dakle, cijene su prešle na 710 tisuća eura za, za prve tri godine stupanja na snagu protokola, te 675 tisuća za zadnju godinu. Od tih iznos, iznosa 325 tisuća će ići za podršku razvoju ribarskog sektora u e, Svetom Tomi principu ti su iznosi znatno porasli s obzirom na to da su u prethodnom e, protokolu iznosili oko 238 tisuća. Smatram da je vrlo bitno uvesti kontrolne uređaje kojima će se pratiti aktivnosti ribarstva u vodama Svetog Tome i Principa. I da završem, ponovit ću ono što sam rekla na početku. E, slažemo se s time da se protokol e, odobri.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 Ja sam već e, ranije uputio čestitke na dolasku u Europski parlament. Dozvolite da vam sada čestitam još jednom što ste postali prvom potpredsjednicom odbora za ribarstvo. Još jednom srdačna dobrodošlica i želim vam mnogo uspjeha u vašem radu kao zastupnica u Europskom parlamentu. Što se tiče ovog sporazuma, jedino što mi preostaje jest čestitati izvjestitelju kojeg e, ovdje predstavlja gospodin Vijegas. Hvala mu na napomenama koje možemo pronaći i u izvješću. Izvješće sa sastoji zaista od vrlo značajnih informacija s kojima se ja u načelu slažem. Također, slažem se e, i sa time da odobrimo ovo izvješće. Radi se o eksplicitnom sporazumu sa e, Demokratskom republikom Svetog Tome Principa i Europske unije. Međutim, želio bih svejedno iznijeti nekoliko napomena koje bi eh, nedvojbeno mogle pridonijeti poboljšanju kvalitete teksta. Suprotno ostalim sporazumima o ribarstvu unutar Europske unije, u ovom prijedlogu se ne govori o zaštićenim vrstama kao što su primjerice e, morske kornjače, morske ptice, određeni sisavci i sl. Ne govorimo čak niti o tome da treba ograničiti negativne efekte. A takve mjere za zaštitu okoliša postoje u drugim sporazumima koji bi zapravo trebali sadržavati više manje slične elemente. Upravo zato Mislim da je to slučaj i s ovim sporazumom. Naime, ja ovdje sa žalošću moram konstatirati da te mjere nisu preuzete i da se ne spominju takve odredbe. Činjenica je da Demokratska republika Svetog Tome i Principe a zaista ulože mnogo truda kako bi očuvala populaciju morske konjače. Građani te E, zemlje također djeluju u tom smjeru, lokalne organizacije e, za zaštitu okoliša kao i međunarodne organizacije nastoje provoditi ankete kako bi promijenile ponašanje koje se uvriježilo iz kulturnog kulturnih i povijesnih razloga. I nastoji se zaista štititi populaciju morskih konjača temeljem određenih međunarodnih propisa koji su na snazi u drugim zemljama. Te mjere na svu sreću funkcioniraju i primjenjuju se i lokalno. Također, svima nam je poznato da pelagičke vrste, jer ovdje govorimo e, također i o e, ribolovu u parangalima i nekim drugim ribolovnim alatima, također e, imaju što tražiti u ovome tekstu i moraju biti spomenute, zato što je to također nešto što može imati određene posljedice. Zato mislim da sve to treba uključiti u ovaj protokol i da moramo iskazati određenu solidarnost onima koji nastoje zaštititi okoliš. Također, Izvjestitelj je podsjetio na činjenicu da je važno da možemo računati na promatrače koji bi također trebali biti spomenuti u tekstu i koje bi trebali financirati vlasnici brodova ili e, države pod čijom zastavom plove e, plovila. E, ribolovne mogućnosti vrlo su važna stavka i moraju biti zajamčene na odgovarajući način u skladu sa e, zakonskim propisima koji su na snazi u toj državi kao i koji se nalaze u ovom protokolu. Zbog toga mislim da je dobro da se podsjeti na interes i same zemlje da na e, plovilima postoje promatrači. E, činjenica da postoji određeni nedostaci manjkavosti u edukaciji tih promatrača, ali mislim da e, se može napraviti ista stvar koja se na primjer napravila sa Azorima. E, u tri navrata Eh, imali smo prilike vidjeti da su ribarska plovila koja su se bavila izlovom tune ušla u vode, na primjer, Cabo Verdea i nekih drugih eh, eh, područja i na tim plovilima bili su europski promatrači ili promatrači država članica koji imaju određeni interes. Dakle, izuzetno je važno da se upravo iz razloga održivosti ribarstva u Demokratskoj republici Svetog Tome i Principea i takvi propisi, odnosno odredbe, uzmu u obzir. Hvala na pozornosti. Hvala. Gospodin Van Dal. Eh, hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Ja moram priznati da ja nisam tako entuzijastičan kada se radi o ovom novom sporazumu, posebice u susporedbi s kolegama koji su govorili prije mene. Zašto je tome tako? Pa jednostavno zato što nisam čuo da je itko rekao, a niti izvjestitelj, da postoje, na primjer, mjere za zaštitu morskih pasa. Naime, imamo prilike vidjeti da dolazi do prekomjernog izlova tune, to je činjenica, međutim to je nešto što ima izravnog utjecaja na populaciju morskog psa, čija se populacija drastično smanjuje u tim morima. U kontekstu održivog ribolova koji se spominje u ovom sporazumu možemo si postaviti pitanje jesmo li zaista uzeli u obzir i dobrobit populacije morskog psa. Stoga bih se kritički osvrnuo na cijeli ovaj sporazum. E, može se dogoditi da se moj klub zastupnika u e, posljednjem trenutku suzdrži od glasovanja o ovome izvješću s obzirom na to da ta tema nije uzeta u obzir. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Finč. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao što svi znate, mi smo uvijek protiv ovakve vrste sporazuma, zato što smatramo da mirišu na kolonijalizam. Međutim, zanimljivo je čak i zabavno vidjeti da Europska unija i dalje inzistira na njima, iako e, je zapravo dobit samo 10% ulova, a da ne govorimo uopće koliki je negativan ekološki e, učinak. E, Naši e, ribari zbog toga ne love neke vrste zbog ozbiljnih e, e, implikacija koje ovakvo ponašanje može imati na prehrambeni lanac pomorskih vrsta. Mislim da ih i s ekološkog i s gospodarskog gledišta jednostavno trebamo ostaviti na miru. Mislim da nije u redu eksploatirati pomorske resurse drugih zemalja. Hvala. Gospodine Kun, vi ste posljednji govornik na popisu. Izvolite. Hvala potpredsjednice, e, čestitam na imenovanju e, i nadam se dobroj suradnji. U posljednjem sazivu e, smo sporazum između Europske unije i trećih zemalja često detaljno analizirali. Išli smo u smjeru razvoja pomoći za nacionalno ribarstvo E, to e, se odnosi i na Santome i Principe. E, novac koji je išao vladi te zemlje se treba koristiti za sektor ribarstva u toj državi, to jest za poboljšanje tog sektora, za stvaranje radnih mjesta i razvoj prerađivačke industrije. Kolega Van Dalen je rekao pitao je o slučajnom ulovu e, morskih pasa i to smo e, razmatrali u prošlom e, sazivu. Htjeli smo usvojiti jednu uredbu o tome. To jest da sve ribolovne nacije Europske unije koji e, djeluju na području Santome Principe e, djeluju u skladu sa, tom, e, sa našim načelima. Šakfinin, znate što je to. Stoga upućujem sada pitanje komisije, dobili smo dobar uvid od izvjestitelja. Kako stoji to sa ispitivanjem naše e, pomoći e, potpore za San Tome i Principe. Kakvi su rezultati postignuti? E, kratka informacija o tome koje se vrste riba love. Ovo, ovi iznose koji se trebaju plaćati 55 e, eura e, prve godine, 62 u drugoj i 70 u trećoj godini. To se plaća nama. Evo, to su moje kratke opaske. Hvala. Yes, okay. U redu. A sada dajem riječ predstavniku komisije, gospodin Stefan Depupe. Hvala gospođo predsjedateljice i meni je veliko zadovoljstvo što ću imati prilike surađivati s vama i čestitam vam na imenovanju. Mislim da će biti zadovoljstvo surađivati. Zahvaljujemo gospodinu Ferreiri na sveobuhvatnom izvješću koji je odlično odrađeno, to je sjajan primjerak dobro odrađenog posla. Radi se o relativno skromnom sporazumu, ne radi se o velikom sporazumu, međutim za e, ovu je zemlju to izuzetno važan sporazum. Ono što se nama čine relativno malim iznosima u smislu sektorske suradnje u kontekstu ove zemlje je izuzetno važno i jako nam je drago što je gospodin Ferreira to uzeo u obzir i složio se se sa tom konstatacijom te na taj način ocijenio sporazum o partnerstvu u ribarstvu. Tijekom predstavljanja izvješća spomenuto je također da je vrlo teško ovoj zemlji preuzeti kontrolu nad vlastitim gospodarskim pojasom i to je ono na što se zapravo pokušavamo usredotočiti. Definirali smo kao i svim sporazumom o partnerstvu određenu matricu za suradnju uzimajući u obzir prioritete zemlje i uzimajući u obzir različita područja u kojima možemo zajedno raditi. A posebice u ovoj konkretnoj domeni uključivanje, uvođenje mogućnosti da zemlja upozna, sazna što se događa u njezinoj gospodarskoj zoni i da vidi kakva se ribarstvena djelatnost tamo obavlja e, predstavlja zaista ključnu točku u suradnji. To je vrlo važan element naše sektorske suradnje i e, većina sredstava odlazi upravo na to, dakle na uspostavu kapaciteta da se čitaju signali VMS-a i da se uspostavi sustav za kontrolu ribarstva, odnosno centar za kontrolu ribarstva. To je glavna svrha, to je nešto što bi u velikoj mjeri trebalo pomoći toj zemlji da primjerice uspostavi kontrolu nad pristupom. Naime, iz te su se zemlje vrlo često žalili, um, a ne samo iz nje, nego i iz drugih zemalja, da jednostavno nemaju pojma što se događa zato što ne uspijevaju čitati ili tumačiti podatke koji su na raspolaganju. Dakle, um, to je uh, nešto što će se zapravo pokazati i ovdje um, uh, postojeće mogućnost hvatanja i tumačenja signala i na tome radimo sa nadležnim tijelima. Važan element u dobivanju informacije o ulovu bit će također i elektronično izvješćivanje o ulovu. To je novi sustav koji smo uveli u Europskoj uniji za naše flote, a također ga sustavno uvodimo u sporazume o partnerstvu o ribarstvu, kako bi te zemlje zapravo mogle dobiti elektroničke očevidnike i kako bi mogle vidjeti kakav ulov postoji. Naravno, prednost elektroničkog očevidnika je u tome što je vrlo pouzdan, a isto tako omogućuje da se e, čitaju signali o pozicijama i da se to povezuje sa podacima ulovu. Ako ste dobro obučeni, možete zapravo vidjeti jednu evoluciju plovila i možete doći do zaključka da je sigurno došlo do ulova ili vice versa, možete vidjeti s obzirom na plovni put određenog plovila da nije došlo ni do kakvog ulova. E, zapravo osobi koja je dobro obučena relativno je lako vidjeti i e, trebamo sa lokalnim e, stručnjacima raditi kako bi bili u stanju čitati te podatke i tumačiti ih, to bi im trebalo biti od velike pomoći. Također se postavili jedno pitanje koje se odnosi na lokalnu obradu. Činjenica je da sada nema stvarne lokalne obrade koja bi ili prerade koja bi imala pristup europskom tržištu oni se zapravo moraju pobrinuti da imaju objekte koji su u stanju djelovati i koji mogu opskrbljivati europsko tržište, da imaju odgovarajuću akreditaciju kako bi mogli isporučivati na europskom tržištu. To je nešto što treba postepeno izgraditi i ne radi se o tome što se na, e, o elementu koji se nalazi samo u ovom sporazumu o partnerstvu u ribarstvu, već isto tako to je element koji se pojavljuje i u nekim drugim sporazumima, o tome je govorio i posljednji kolega koji se javio za riječ. Što se tiče zajedničkih odbora, rad u zajedničkim odborima jest nešto što ćete imati uvod putem izvješća o radu u zajedničkim odborima, na tome možemo raditi i možete računati da ćete imati prilike vidjeti provodili se ovaj sporazum na odgovarajući način. Spomenuta je vrlo zanimljiva tema što s kornjačama, što s morskim psima, što sa usputnim ulovom. To je nešto što u ovakvim sporazumima Otpada pod propise regionalnih organizacija za upravljanje rubarstvom. E, ovo je područje primjene konvencije, konvencije IKATA, godišnji sastanak IKATA održat će se sljedeći tjedan, a u okvirima IKATA postoji čitav niz mjera za očuvanje morskih pasa, određenih vrsta morskih psa, pasa, te također postoje mjere koje trebaju smanjiti usputni ulov, na primjer, morskih ptica, morskih kornjača i sličnih vrsta. Mislimo da nije pretjerano korisno uređivati to u okviru sporazuma o partnerstvu ribarstvu koji ima relativno ograničene mjere za primjenu ako je to nešto čemu se može pregovarati u okviru ikata, a kao što sam rekao sljedeće tjedan održat će se sastanak u Ženevi i e, zaštita morskih pasa među ostalim će biti na dnevnom redu. Naravno pravila ikata ovdje se primjenjuju, a vidim da će i članovi ovoga odbora sudjelovati na sastanku, dakle bit ćemo u kontaktu i mislim da možemo održati rasprave in situ sa e, zastupnicima koji će sudjelovati na sastanku ikata. Zabilježio sam vrlo zanimljivi komentar o eksploatacijskoj naravi ovoga sporazuma. To je zaista vrlo zanimljiva rasprava i ja ću je vrlo rado voditi e, sa zainteresiranima. Radi se o raspravi koja se zapravo vodi već duže vrijeme. Naime, svi smo se složili da su ovi sporazumi zapravo najbolji način, najveća šansa da ovakve zemlje izgade potreban tehnički kapacitet kako bi razumjele ribarstvo koje se odvija na njihovom području, da uspostave određenu kontrolu i barem nekakav e, gospodarski utržak od onoga što se događa na terenu. Ako e, je produktivno tako nešto učiniti. Sljedeći korak bi naravno bio razvoj prerade i ostalih aktivnosti, ovisno naravno o mm, obimu gospodarske aktivnosti. No u Europskoj uniji te zemlje imaju najboljeg mogućeg partnera koji im omogućuje da ipak e, imaju nekakvu e, gospodarsku korist od djelatnosti koja se obavlja. Uz sve mjere kontrole i nadzora koje provodimo na terenu, moći će vidjeti ne samo što europska plovila rade u njihovim vodama, već isto tako što druga plovila rade u njihovim vodama. A ja sam u potpunosti uvjeren da europska plovila predstavljaju dobar primjer e, kada djeluju u tim vodama. Međutim, možemo voditi podužu raspravu o ovome izvan okvira rasprave o samom sporazumu. I konačna stvar e, koja je spomenuta ticala se razvojne suradnje. Naravno, e, sasvim je jasno da s ovakvim sporazumom možemo mobilizirati samo ograničena sredstva. Temeljem onoga što je došlo kao savjet e, ranije od odbora za ribarstvo. Radimo s našim kolegama u razvoju kako bismo se pobrinuli da ribarstvena politika bude prisutna u programu za razvoj različitih zemalja. Dakle, nastojimo ostvariti koherentnost politika kako bi ono što gradimo imalo prednosti e, i moglo biti iskorišteno s obzirom na potrebe i veličinu zemlje o kojoj se radi. I da, e, vrste koji se ovdje ribare, Radi se uglavnom o tropskim tunama, posebice vrsti skipjack. E, radi se o bijeloperanoj e, tuni i drugim vrstama tuna, ali uglavnom se radi o tropskim vrstama tuna. Hvala lijepa na ovim pojašnjenjima. A sada gospodin Vijegas, zaključne napomene. Da, hvala, biti ću vrlo brz. Vidim da su tri elementa koje vas brinu ovdje. Prvi se odnosi na resurse. I to se, moram vam reći, da svoji podaci temelje na znanstvenim, e, na jednom znanstvenom e, istraživanju kojeg su pripremile međunarodne organizacije. Želim zahvaliti svima na doprinosima i dat ću više detalje, bolje opisati vrste. A isto tako vidi se utjecaj ulova ovih vrsta na ostale zaštićene vrste poput ptice, kornjača, morskih pasa. Svi kažu da treba produbiti suradnju u ovom sektoru kako bi se pomogao razvoj infrastrukture i rasta mm, svetog sve tog tome i principa kako bi i oni mogli e, raditi na očuvanju vlastitih resursa. No, važno je i inzistirat ćemo na potrebi da ovaj parlament bude redovito informiran o, o daljnim koracima i o raspravama o protokolu. Bilo je već osam verzija pretog protokola i zbog toga smatramo da je interesantno zbog toga zapravo želimo biti obavješteni što se događa i želimo znati što rade vlasti Svetog Tome i Principa. I nadam se da će u sljedećih četiri godine situacija se poboljšati. Hvala vam. Rok za amandmane je 10. E, studenoga u podne, a glasanje, glasat ćemo na odboru 3. E, ili 4. prosinca, a na plenarno ćemo glasati u e, siječnju 2015. A sada nastavljamo s točkom broju 8. Riječ je o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i vijeća o pomorcima i izmjenama direktive 2008-94, 38 iz 2009, 14 iz 2002, 59 iz 98 i 23 iz 2001. Ovo je e, mišljenje dano odboru e, e klubu GUE E, gospođi Lijad Nira Rjada. Ona je izvjestiteljica. Danas će komisija predstaviti prijedlog i nakon toga će uslijediti razmjena mišljenja. A sada najprije dajem e, predstavnici, e, riječ predstavnici komisije. Dobro večer svima. Hvala vam lijepa što ste dali priliku komisiju da komisiji da predstavi ovaj prijedlog. Taj prijedlog je komisija već donijela prije godinu dana, međutim zbog razloga u koje ne trebam sada ulaziti, e, ovaj prijedlog nije razmatran za vrijeme grčkog predsjedništva na razini vijeća, a s njegovim se razmatranjem od strane država članica započela započelo tijekom talijanskog predsjedništva, dakle prije nekoliko mjeseci. Kao prvo, željela bih podsjetiti koji su glavni ciljevi ovoga prijedloga. Radi se o prijedlogu koji je podastrt u okviru socijalne politike. Glavni ciljevi su zapravo dvojaki, za početak poboljšati radne uvjete pomoraca, tako da se ista prava dodjele i e, e, kopnenom osoblju kao i pomorcima na moru. Postojale su određene anomalije koje su izdvojene. Naime, barem pet direktiva u radnom e, zakonodavstvu isključivale su iz svojeg područja primjene značajan broj radnika u pomorskom sektoru. Drugi veliki cilj bilo je stvoriti pravične i poštene e, uvjete tržišnog natjecanja u pomorskom sektoru u Europi, zato što pomorska poduzeća i ribolovna poduzeća e, trebaju e, biti predmetom istih uvjeta, primjene istih uvjeta. Postoje već veliki broj država članica koje iz područja primjene svojega zakonodavstva ne isključuju pomorce koji su isključeni iz područja primjene tih pet direktiva. U studiju učinka koju smo podastali u isto vrijeme kao i prijedlog vidjet ćete koliki je stvarni obim i koje su implikacije e, provedbe direktiva od strane država članica. Dakle, poboljšati radne uvjete, općenito gledano bio je jedan od glavnih ciljeva, zadržati ili privući kvalificirane radnike u pomorskom i ribarstvenom sektoru, ili u sektoru pomorske trgovine, to su bile važne stavke za komisiju kada je razmišljala o podnošenju ovoga prijedloga. Naravno, bili smo svjesni, zahvaljujući različitim postupcima savjetovanja kroz koje smo prošli tijekom pripreme ovoga prijedloga, da postoje specifičnosti sektora ribarstva i pomorske trgovine, prvenstveno vrlo lakog mijenjanja zastave pod kojom brod plovi, te isto tako činjenice e, da je potrebno pronaći svoju poziciju na vrlo konkurentnom međunarodnom e, tržištu. Imali smo to na umu prilikom razreda prijedloga. Budući da se radi o prijedlogu koji je usvojen u okviru poglavlja koji se bavi socijalnom politikom, a prvenstveno na temelju članka 153. ugovora, komisija je bila obvezna, to je zadaća, službeno konzultirati socijalne partnere, dakle predstavnike poslodavaca i predstavnike radnika, odnosno sindikate. Mi smo to obavili u dvije faze. U prvoj fazi smo od socijalnih partnera tražili da nam kažu smatraju li da je uistinu korisno da Europska unija djeluje u tom području, je li to uopće poželjno, a u drugoj fazi smo ih konzultirali kako bismo vidjeli koje su osnovne karakteristike prijedloga koji želimo e, podnijeti i u kojoj mjeri su one korisne. U sektoru ribarstva socijalni partneri su zajednički odgovorili pozitivno na pitanje komisije. Rekli su da je vrlo važno isključiti izuzeća iz područja primjene ovih pet direktiva koja sada postoje. Nisu, međutim, dali svoje mišljenje o jednom aspektu našeg prijedloga, a to je e, vezano uz izuzeća koja se tiču europskih e, poduzeća. E, postoji određena razlika, dakle, Postoji određena razlika između njihovog stajališta i stajališta koje smo dobili kada smo se konsultirali sa e, poslodavcima i sindikatima u području pomorske trgovine. Tu je postojalo određeno razmimo ilaženje u stajalištima između sindikata i poslodavaca. Radi se zapravo o prijedlogu direktive koji je jako lako čitati, zgodno je čitati zato što predlaže izmjene i dopune zapravo pet direktiva i samo izlaže podrobnosti te, tih promjena. Prva promjena jest promjena koja se tiče direktive o nesolventnosti poslodavca. Ukida isključivanje Ček. isključivanje ribara e, koje je postojalo u sklopu te direktive i zapravo se u najvećoj mjeri odnosi upravo na sektor ribarstva. Međutim, usprkos tome, moram reći da veliki broj država članica uglavnom nije primjenjivao to isključenje, već obuhvaćaju ribare. Druga vrlo važna stavka jest stavka koja se odnosi na pomorce koji su radili kao kopneno osoblje, a bili su isključeni iz primjena direktive. Treća važna stavka tiče se direktive o informiranju i savjetovanju radnika na razini poduzeća i precizira izmjenu prema kojoj države članice više neće moći praviti izuzeća od općih odredbi te direktive kada se radi o zaštiti e, zaposlenih Četvrta izmjena tiče se kolektivnog otpuštanja. To je direktiva koja predviđa sektorske odredbe primjerice e, činjenicu da poslodavci moraju obavijestiti nadležno tijelo o namjeri kolektivnog otpuštanja. E, ta obavijest u našem prijedlogu trebala bi biti upućena nadležnom tijelu države pod kojom plovilo plovi to je izuzetno važno zato što zapravo možete imati e, paralelno postojanje e, ugovora o radu koji su podložni pravu različitih e, država članica. Ove izmjene i dopune svakako treba imati na umu u kontekstu specifičnosti ribarskog i sektora pomorske trgovine. Kao što sam rekla, potrebno je imati na umu i rizik koji predstavlja mogućnost promjene zastave pod kojim brod plovi. Izmjene i dopune omogućit će državama članicama da je nekom javnom nadležnom tijelu daju mogućnost da djelomično izuzme ili u potpunosti izuzme E, određeni broj radnika prilikom kolektivnog otpuštanja koji se odnosi na jedno ili više plovila e, ili samo na jedno plovilo ako poslodavac je vlasnik samo jednog plovila i da produži rokove unutar kojih bi trebalo doći do kolektivnog otpuštanja. Naime, često znamo da dolazi do toga da se kupuje ili prodaje plovilo i mi zapravo želimo uzeti u obzir pitanje eventualnih troškova, zato što imobilizacija, odnosno nekorištenje određenog plovila tijekom dužeg razdoblja, na primjer nekoliko tjedana, može izazvati određeni trošak. Međutim, ako države članice žele koristiti takvu mogućnost izuzeća, u trenutku prenošenja direktive moraju zapravo konzultirati socijalne partnere zato što je važno da u e, unutar nacionalnog okvira i prenošenja u nacionalni okvir postoji određena postoji određeni stav o tome hoće li se e, drastično skraćivanje ili produživanje rokova odraziti na situaciju na nacionalnoj razini. Posljednja izmjena jest ona koja je ujedno i predmetom najvećih rasprava sa državama članicama. Određene zainteresirane strane su tijekom procesa savjetovanja iskazale svoje dvojbe. Tiču se zapravo direktive o korporativnim transferima. Trenutačno određeni pomorci koji na primjer plove na plovilima koji su registrirana u određenoj državi članici i plove pod zastavom te države članice potpadaju pod pravo te države članice neovisno o tome gdje se u svijetu nalaze. Međutim, uzimajući u obzir e, specifičnosti pomorskog sektora, države članice mogu odstupiti od odredbi jednog specifičnog poglavlja u toj direktivi, a to je e, poglavlje koje se tiče prijenosa radnih uvjeta na novo poduzeće. U slučaju takvog prijenosa koji se tiče jednog ili više plovila, E, može doći do određenih izuzeća i to ponovno zapravo dovodi do onog pitanja troškova nekorištenja plovila koji bi se e, prenijeli na zaposlenike ili eventualnih troškova do kojih bi došlo u slučaju preprodaje ili e, kupnje nekog plovila. U slučaju da operator posjeduje samo jedno plovilo, postoji barem minimalni standard koji omogućuje provedbu onog dijela direktire e, koji se odnosi na informiranje i savjetovanje s radnicima. I na kraju Uzimajući u obzir također specifičnosti sektora, predvidjeli smo jedno razdoblje za prenošenje direktive u nacionalno zakonodavstvo koji je duže od onoga na koje ste navikli. Naime, predlažemo pet godina za prenošenje direktive u nacionalno zakonodavstvo kako bismo nekim državama članicama koje imaju velike opsežne flote omogućili da to učine na pravi način ili kako bismo državama članicama koje imaju pomorce koji imaju veliki broj pomorca, pomoraca, da se one mogu e, postepeno prilagoditi uvjetima iz ove direktive. Evo, to su osnovne karakteristike ove direktive koje se tiču i ribara i pomoraca. Mi smo naravno na raspolaganju e, za pitanja gospođe izvjestiteljice. Isto tako, ako trebate dodatna pojašnjenja, izvolite. Um, Hvala vam. A sada da čujemo naše izvjestitelje. Da, najprije vam čestitam na imenovanju i drago mi je da vidim da se napokon mijenja ova neravnoteža među pravima eh, naših radnika. i to je svakako potez koji pozdravljam. Pročitala sam pažljivo vaš prijedlog i imam samo nekoliko primjedbi. Moramo pružiti podršku našim e, pomorcima te umanjiti administrativne prepreke ako želimo ostvariti plavi rast. Zatim želimo e, da se promijeni direktiva o upućivanju radnika e, kako bismo izbjegli slučaj socijalnog dumpinga. Drago mi je da se odredba o ponovnom preispitivanju e, uključuje u prijedlog. No, e, direktiva o kolektivnom otkazivanju i e, namjera tog otkazivanja ne bi trebala ići samo nacionalnim vlastima, već i u one države iz kojih su radnici zaposleni. Osim toga, znate da plovila e, su vrlo različita i po veličini i po broju e, zaposlenika tako da mislim da ovdje ne možemo imati samo jedan model koji će odgovarati svima i smatram da ako imamo jedno veliko plovilo koje zapošljava 300 zaposlenika da ne možemo postupati na isti način s njim kao sa jednim malim e, plovilom koje obiteljskim plovilom kakvih ima jako puno u Irskoj smatram da ako unaprijedimo zakonodavstvo da ćemo potaknuti više ljudi da traže zaposlenje u tom sektoru a isto tako jako je važno da zaposlenicima u tom sektoru koji će naravno će stariti s vremenom da znaju da imaju važnu ulogu u tom sektoru u novom programu za vještine i radna mjesta moramo potaknuti obuke upravo u ovim područjima Postoje određene bojazni o razinama tehnološkog razvoja, čak i u prethodnom izvještaju je komisija govorila o tehnološkim e, naprecima, treba razmišljati odakle će doći financijska sredstva za to. Stoga molim komisiju da osnuje fond kako bi se pomoglo ovo područje i potaklo mlade ljude da uđu u ovaj sektor. Isto tako pomoglo bi da imamo sustavni način prikupljanja podataka koji bi nas usmjeravali i na temelju kojih bismo onda mogli donositi odluke naravno znamo da sektor opada i da je sve manje europskih radnika koji tamo rade no to nije ni čudno s obzirom na poteškoće s kojima se ti ljudi suočavaju zbog toga moramo učiniti da to bude što jednostavnije i jedino na taj način ćemo moći privući mlade ljude u tu industriju i iako doista pozdravljam ovaj e, izvještaj i ovu direktivu kojom će se unaprijediti život naših pomoraca, moramo isto tako biti razumni u pristupu kad budemo radili na provedbi direktive e, i ne e, postići upravo suprotni učinak a što je otezati živote. Tako da zanima me na koji način mislite pristupiti provedbi te direktive. Hvala vam. A ispričavam se, imam još jedno pitanje. Dolazim iz Irske i ovdje govorim e, evo strani jezik. Ja ću svoje mišljenje pripremiti na svojem jeziku budući da je on e, službeni jezik. Tako da, eto, pozivam vas da počnete učiti e, Irske. Hvala vam gospođo Nirjada. A sada ako netko ima komentare, najprije ću tu dati riječ izvjestiteljima u sjeni i ostalim članovima koji se žele, javiti za riječ. to Toma, Lope Kun. Gospođo Bilbao. Gospođo Lope hvala vam gospođo predsjednice. Smatramo da je ovo dobar prijedlog komisije i e, ukidanje e, izuzeća koja postoji u pet direktiva i unapređenje radnih uvjeta naših pomoraca te osigurati e, pomorcima jednako postupanje koje imaju drugi radnici. Mislim da je to sve ključno. Što se tiče zapošljavanja, svi znamo da je ribarstvo ključan sektor za Europsku uniju, ne samo zbog velikog broja zaposlenih, dakle i zaposlenih direktno, ali i e, zbog svojeg e, utjecaja na kopnu. I kako bismo zajamčili visoku razinu e, zapošljavanja, to je već rekla i predstavnica komisije, što prvo treba učiniti? Treba omogućiti da oni koji žele raditi na moru, na moru uh, uživaju istu razinu zaštite i da se ne suočavaju sa diskriminacijom te da smatraju da nisu na odgovarajući način zaštićeni. Jer u protivnom će interes za rad na moru nestati. Zbog toga smatram da je jako bitno izmijeniti direktivu o informiranju i savjetovanju radnika koja će zasigurno unaprijediti upravljanje te osigurati e, jednaka prava svim radnicima. Neki smatraju da je sigurno da će to sve značiti veće troškove i prema podacima koje imamo u izvještaju postoje zemlje članice koje ne primjenjuju nikakvu vrstu izuzeća i te su zemlje doživjele porast flote, dok druge zemlje koje primjenjuju izuzeća za pomorce su, te su države vidjele da, su se njihova flota smanjila. Osim toga, smatram da treba ukloniti bilo kakvu prepreku tržišnom natjecanju što predstavljaju i ovakve odredbe, a recimo u Španjolskoj smo odlučili ne učiniti tako nešto. Osim toga, postoje određene točke prijedloga s kojima se ne slažemo, a tu pone prije mislim na kolektivna otkazivanja te e, na prava zaposlenika u slučaju prijenosa poduzeća. Prema prijedlogu komisije zadržala bi se jedan određen stupanj koji ne bi omogućio jednako postupanje sa svim pravima. I tu ponaj prije mislim na članak 4 stavak 1b i članak uh, e, 5 koji, se koji govori o pravima radnika, mm, no nudi drugačiju zaštitu. Mislim da to nije dovoljno i smatram da bismo ipak trebali raditi na tome i osigurati na svim našim radnicima jednaka prava. Hvala, a sada gospođa Toma. Hvala gospođo predsjedateljice. Željela bih za početak zahvaliti e, predstavnici komisije na objašnjenjima. Željela bih reći da mislim da je konačno jedna anomalija nestala i mislim da smo to prijeko trebali. Drago nam je zbog ovog ovih izmjena i dopuna koje izmjenjuju i dopunjuju zapravo cijeli jedan paket direktiva e, i omogućuju da će se jednaki uvjeti primjenjivati e, na sve radnike. Preostaje međutim nekoliko pitanja koje bih vam željela postaviti. rekli ste vezano u članak četvrti koji kaže da države članice mogu dodijeliti e, javnome tijelu mogućnost e, odstupanja djelomično ili u potpunosti od pravila kolektivnog otpuštanja kada se radi o prijenosu poduzeća. Razumijem zapravo argument o nekorištenju plovila o kojem ste govorili. Međutim, mislim da je to puno drugačije od eventualne aktivnosti na moru ili, na primjer, proizvodnje na kopnu. Mislim da zaista treba pojasniti to pitanje i razliku. Također, direktiva o prijenosu poduzeća je direktiva u vezi koje imam istu rezervu kao i, i um, izvjestitelju sjeni za moj klub zastupnika. E, pitanje e, na koje se niste osvrnuli, a ja bih željela dobiti odgovor na njega prije nego što eventualno podastram e, amandmane, jest sljedeće. Naime, dali ste obrazloženje, ali ne vidim, možda nisam dobro pročitala. Da u direktivi o upućivanju radnika i prenošenju izmjena i dopuna e, se ne spominje kakve vrste izuzeća će biti uzete u obzir. I posljednja stvar, što se tiče direktive o uspostavi radničkih vijeća, govorili ste samo o pomorcima, niste posebno naglasili da se to tiče i ribara. E, željela bih da to precizirate zato što mislim da je zapravo vrlo lako zbog pravila o minimalnom broju pomoraca lako zanemariti određene skupine radnika. Globalno gledano, mislim da možemo biti zadovoljni činjenicom da polako privodimo kraju nepravedne anomalije koje postoje za pomorce, međutim, čini mi se da preostaje određeni broj, prilično veliki broj izuzeća koja još uvijek nisu riješena na zadovoljavajući način i mislim da anomalije nisu u potpunosti ukinute. Moj prijedlog je da odgovore dobijete nakon govornika na listi, a onda komisija može odgovoriti. Gospodin Kun je sljedeći. Hvala gospođo predsjednice. E, ova direktiva o kojoj govorimo e, je dobrodošla. E, govorimo o pomorcima, o brodovima, o njihovoj sigurnosti E, o stražama i tako dalje e, moraju ti svi ljudi moraju imati jasno radno vrijeme e, radno vrijeme mali brodovlasnici i mali brodari u našim zemljama moramo razmisliti da li je ova direktiva o radnom vremenu da li ona može stajati Obiteljsko poduzeće e, kad e, počinje doba ulova haringe, ako je vrijeme dobro, e, on, ako je ulov izgledan, oni moraju raditi cijelo vrijeme, a kontrolni organi država članica onda dolaze pokazite, pokažite nam očevidnike kako je dugo radio sin, kako je dugo radio otac, e, subotu i nedjelju. To je e, vrlo ozbiljna situacija koju moramo uzeti u obzir u ovoj direktivi o radnom e, vremenu. A onda imamo izuzeća, a onda kada u ožujku prestane E, e, ulov e, ili ribolov onda imamo mjesec dana u kojem se ništa ne radi tu moramo naći praktična rješenja inače nećemo imati više radne snage koje će raditi u tom sektoru gospođa Bilbao ima na kraju riječ hvala vam hvala i komisiji na detaljnim objašnjenjima i da biste razumjeli komentare moram najprije reći da sam ja dijete mora. Moj je otac radio na moru, moji su djedovi i bake e, radili na moru, bake su radile u luci, čak je majka bila zaposlena na radnom mjestu povezano s morem. Tako da naravno da moramo poboljšati uvjete zaposlenika na moru i naravno svi želimo da imaju iste uvjete kao osobe koje rade na kopnu. No, ne slažem se sa nekim e, tvrdnjama iz ovog izvještaja. Na kada se govori da povećanje i unapređenje uvjeta osoba koja rade na moru, da je to e, razlog za unapređenje zapošljenja. S time se nikako ne slažem. Mislim da vrijedi upravo suprotno tek kad bude zajamčeno da plovila mogu imati odgovarajuće kvote za ribolov, da imaju mogućnost da dobe nešto iz mora, tek će se tada unaprijediti radni uvjeti osoba koja rade na moru. I to jako dobro znam. I slažem se s gospodinom Kunom i zato želim reći da e, radni uvjeti nisu isti e, za rad na kopnu ili za rad na moru. Koji su ribari koji imaju najbolje uvjete u e, ribolovnom sektoru? Oni koji plove na preko oceanskim brodovima. Zašto? Zato imaju mnogo više jamstva imaju mnogo više mogućnosti za ribolov. Što se događa sa malim ribolovom? I sad vam recimo govorim o situaciji na sjeveru Španjolske, na Kantabrijskom moru. Dakle, taj sektor ima dvi, dva, dvije vrste, inčun i palamidu. I ako se dogodi kao i ove godine, da ne znamo da li je to bilo zbog temperatura vode te vrste se nisu pojavile na našim obolama. Palamida se nije pojavila i naši su ribari mogli loviti samo inčune. A nisu mogli previše loviti zato što nemaju dovoljno kvote. I sad, da li vi smatrate da u ovakvim uvjetima možete zajamčiti i unaprijediti radne uvjete zaposlenika? Ne. To nije moguće. Tako da, ako se svi slažemo da želimo unaprijediti uvjete za sve, moramo razmišljati o tome što učiniti s našim sektorima. I pritom se ne baviti drugačijim problemima. Zato što ovo što ja govorim e, nije možda politički korektno, ali je stvarnost. I to vam govorim iz svog stvarnog života. Vidim to u svojem e, gradu, vidim to među svojim susjedima koji se svakoga dana nose s takvim poteškoćama. I to su problemi s kojima se nosi moja općina. Kada bude postojala potpuna transparentnost u e, malom ribolovu, kada se svi okupe, uključujući i vlasnika e, plovila, i kad na stolu stave što su zaradili, koji su im bili troškovi i kako se podijeliti. I kada je počeo sukob? Kada je jedna sindikalna organizacija rekla da treba zajamčiti fiksne prihode. Neću vam ni govoriti što se dogodilo u mojem gradu. Jer to je nešto što me je odredilo za cijeli moj život. To nije bilo moguće. To je dovelo do potpunog sloma, zato što e, taj osnovni prihod se jednostavno ne može zajamčiti. Takav se prihod može zajamčiti u drugim sektorima, ali u ribolovnom sektoru ne može. Tako da, ako želimo unaprijediti uvjete i želim pitati komisiju jeste li uzeli u obzir razliku između sektora i kada se pozivate na ono što su izrazili socijalni partneri, tvrdite da vlasnici brodova iz Europske unije smatraju da razlozi za uvođenje e, dakle ovih mjera da moraju biti u skladu sa specifičnim potrebama sektora i da se zato moraju održati. Ja bih voljela čuti koji su to bili argumenti koje su koristili vlasnici brodova da određena izuzeća moraju ostati. Zato što ako su slični ovome što sam ja rekla, mislim da onda na tome još treba raditi. Ako želimo zadržati još ovo malo posla koje postoji u tom sektoru. Vjerujte mi, vidjela sam posljedice, strašne posljedice koje je onakav prijedlog koji sam malo čas opisala imao u mojem mjestu. Tako da zanima me koje je to stav e, vlasnika brodova i zašto su se oni protivili ovom prijedlogu. Hvala lijepa. E, sada ću e, zamoliti komisiju da vrlo, vrlo kratko odgovori na ova pitanja prije no što dadem riječ našem izvjestitelju. Molim kratke odgovore, a onda ćemo se vratiti e, našim članovima. Izvolite. Da, e, ja sam unuka e, transatlantik. Ja sam također nasljednica E, osobe koja je radila kao frizerka na jednom prekooceanskom brodu, tako da mislim da s obzirom na svoje podrijetlo činjenica da sam e, nasljednica e, te osobe, isto tako unuka osobe koja se bavila ribarstvom, na neki način vučem korijene iz oba sektora. Naravno, mi smo spremni poslati dodatna objašnjenja u vezi s pitanjima koje je postavila gospođa izvjestiteljica, isto tako spremni smo poslati pojašnjenja zastupnicima. Prvo pitanje odnosilo se na kolektivne otkazivanja i činjenicu da brod e, plovi pod određenom zastavom. Odabir kriterija zastave pod kojim plovilo plovi ukazuje na to da smo zapravo bili u potrazi za sigurnošću za radnika koje bi to bilo nadležno tijelo koje će se baviti pitanjem kolektivnog otkazivanja. To je bio naš kriterij. Alternativni kriteriji mogli bi dovesti do nesigurnosti vezano uz to tko se treba baviti tim pitanjem, što više moglo bi se dogoditi da se sa radnicima igra ping-pong između različitih potencijalnih nadležnih tijela. Što se tiče direktive o upućivanju radnika, u sklopu studije o e, učinku E, razmotrili smo i e, radnike koji plove na otvorenom moru. Sama činjenica upućivanja radnika e, vezana uz pomorce na otvorenom moru je zapravo relativno rijetka. Uglavnom se radi o drugačijim vrstama ugovora, primjerice ugovorima na određeno mjer, vrijeme i slično i nije postojala potreba za izmjenama i dopunama direktive o upućivanju radnika vezano uz ta pitanja. Podsjećam vezano uz obim izmjena i dopuna da smo proveli analizu po državama članicama kako bismo vidjeli kakva kakav će biti učinak po državama članicama, isto tako proveli smo i opću evaluaciju troškova. Uzeli smo u obzir veličinu poduzeća Dozvolite da vas uputim na 33. i 34. stranicu naše studije učinka. Direktive o kojima se radi imaju minimalni prag za primjenu. Dozvolite da vas na to podsjetim. Dakle, postoji čitav niz malih poduzeća na koja se možda u svakom slučaju neće odnositi ove odredbe, neovisno o tome radilo se o poslovanju na moru ili na kopnu. Dakle, na njih se ove odredbe neće odnositi u većoj mjeri nego što je to bilo ranije. Ovi prijedlozi naravno tiču se određenih specifičnih direktiva. Naravno, pitanje radnih uvjeta mnogo je opsežnije i postoje i drugi instrumenti koji su već na snazi ili o kojima se pregovara E, i druge metode koje pomažu da se uhvatimo u koštac s određenim izazovima u tim sektorima. O njima smo već ranije razgovarali. Prijedlog komisije ne može odgovoriti na apsolutno sve izazove koji postoje u kontekstu radnih uvjeta u sektoru ribarstva. Hvala. Hvala lijepa. A sada vraćam riječ. E, Gospodje Rijada. Neću vas dugo zadržavati. Očito je ovdje da je izuzeće ovdje problem za sve. E, idemo kroz detalje i e, cijele stvari. O, što je očigledno iz ovih sasl, saslučanja je da ne možemo imati jedan aršin za sve. E, e, ribari se ne mogu natjecati, mali e, ribari se ne mogu natjecati sa velikim poduzećima. Ne možemo imati ista pravila za ove dvije kategorije. Oni se ne mogu tretirati kao jedan sektor. To postaje očigledno iz sveg ovog što smo danas čuli ovaj izvještaj ima mnogo širi opseg nego što smo na početku zamišljali jer je područje mnogo složenije. E, ja se nadam da ću moći u ovo ući u e, veću dubinu e, u jednoj kasnijoj fazi. Zahvaljujem povjerenici i svima koji su sudjelovali u diskusiju. Da, hvala lijepa. Imat ćemo još jednu razmjenu mišljenja 3. i 4. E, prosinca 2014. pa ćemo se vratiti na tu, ovu temu. 3. ili 4. prosinca ćemo imati razmjenu mišljenja. E, e, prezentacija nacrta mišljenja plus odlika za rok za IMS je 21. E, siječnja 2015. a rok za e, amandmane je 23. sječan 2000. Glasanje u peš odboru je 23. veljače, a glasanje e, u, u odboru za zapošljavač je 24. ožujka 2015. Idemo dalje na zadnju točku dnevnog reda, a to je sporazum o uspostavi Opće komisije za ribarstvo u Sredozemnom moru. E, e, e, pučani su dobili taj izvještaj nakon sastanka koordinatora 16. listopada. E, gospodin Gabriele Mato je izvjestitelj, i, e, a sada dajem riječ predstavniku komisije. Nemam imena tko je o... gospodin Donatelli. E, Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Tekst koji vam je podasat je tekst oko kojeg je postignut dogovor tijekom godišnjeg sastanka 2014. To je tekst o kojem se dugo pregovaralo u, sa svim partnerima u sklopu GFCM-a. Radi se o pregovorima koji su održani nakon dugog razdoblja savjetovanja sa svim članicama GFCM-a kao i sa važnim dionicima iz sektora te državama članicama. Pregovori su imali za ishod određeni broj poboljšanja vezano uz očuvanje pomorskih resursa na Sredozemnom moru i na Crnom moru Dozvolite da podsjetim da zapravo odredbe GFCM-a se primjenjuju na oba područja. Uspjeli smo također u tekst sporazuma uvesti određeni broj referenci na pojmove koji su uvedeni među ostalim kao ciljevi u okviru reforme zajedničke ribarstvene politike. Primjerice cilj e, o sustavnom ekopristupu i cilj o maksimalnom dopuštenom ulovu. To je e, sporazum koji je, kao što sam rekao, bio rezultat e, dugoročnih pregovora. Ratificirana je na razini Evropske unije kao i na razini država članica kako bi mogao stupiti na snagu što je prije moguće. Bez ratifikacije E, pokazat će se da ne postoji volja Europske unije da vodi ambicioznu politiku u očuvanju pomorskih resursa na Sredozemnom moru i na Crnom moru, te da se bori protiv nezakonitog e, ribolova. Pokazat će se naime da postoji određena poteškoća u održavanju takvog ambicioznog cilja. Sljedeća godišnja sjednica održat će se u svibnju 2015. godine. Bilo bi dobro da sporazum bude ratificiran do tog datuma. Sporazum je pregledao i odbor za pravna pitanja FAO-a. Radi se o odboru koji treba utvrditi jesu li tekstovi sporazuma u skladu sa e, statutom i propisima te e, organizacije. E, to će biti potvrđeno definitivno na sastanku vijeća te organizacije u prosincu nisu nam dali konkretna pisana jamstva, ali sada ne postoji više nikakva sumnja da će tekst koji, o kojem će se glasovati u 12. mjesecu zaista biti u potpunosti u skladu sa odredbama te organizacije. E, sada riječ ima naš izvjestitelj Gabriel Mato. Hvala vam. Eto, izgleda da ćemo po prvi puta biti, e, da ćemo se slagati sa komisijom i u principu smatram da ovaj izmijenjeni sporazum nakon e, dugih rasprava da je sada dobar i nemamo što puno dodati. Mislim da se dobro revidira sadržaj i struktura sadašnjeg sporazuma i da se u određenim pitanjima pojašnjavaju određena područja. Smatram i da je dana bolja definicija funkcija sporazuma. Važno je da se, što se tiče funkcije, naravno, to je objasnila komisija. Dakle, imamo održivi, e, održive ulove, ilegalne e, ulove, e, iskrcaje i tako dalje. A još jedna važna tema koja se definira je tema sankcija. Vidjet ćemo kako će izlati se sustav i regulirati ga na odgovarajući način i vidjeti na koji način kazniti one koji ne ispunjavaju svoje obveze. Te na kraju sustav za rješavanje sporova. Smatram da je to također jako dobro i u principu ovaj tekst je skroz u redu. Mislim da može slijediti e, postupak koji je definiran i da će sa rokovima biti sve u redu. Smatram da ga možemo e, odmah pokrenuti i očekujem da ćemo ispuniti sve ono što se od nas očekuje. Hvala lijepa gospodine Mato. Imamo li izvjestitelja u sjeni ili nekog drugog koji bi želio nešto reći? U redu. E, možete dati zaključne primjedbe ili ste sretni s ovime što ste e, do sada rekli? S obzirom na komentare mojih kolega, mislim da ću se zadržati na onome što sam rekao i eto, dopustite da završimo malo ranije. U redu, evo, mm, razmjena mišljenja će biti 3. ili 4. prosinca. Prezentacija nacrta izvješća je 21. i 22. siječnja 2015. E, rok za amandmane je 26. siječnja 2015. Glasanje u odboru će biti 23. E, i 24. E, veljače, a na plenarnoj će biti glasanje u ožujku 2015. To je sve za danas. Da. A, uspjela sam. Hvala lijepa svima, dragi kolege. Završavamo sastanak.